Imam e, još nekih tužnih vijesti i priopćenja. 19.12. E, preminuo je naš kolega Philip Bradburn e, u dobi od 63 godine od teške bolesti. Gospođa Bradburn je od 1999. zastupnik u ovom domu i on je sa ponosom zastupao Zapadni Midlands. E, svoju je političku karijeru započeo nakon što je 20 godina radio u e, gradskom e, planiranju, javnom planiranju E, već sam izrazio naše duboko suosjećanje i želim to još jednom e, učiniti. Molim parlament da ne zaboravi kolegu Bradburna 26.12. E, umro je Leo Tindermans u dobi od 92 godine u svojoj kući u blizini Antwerpena i na njegovu je život duboko E, duboko e, e, se u sjećanje utisnula nacistička okupacija njegove zemlje i stoga se cijeli život neumorno borio za slobodu Europe kao zastupnik Belgijskog parlamenta, kao, vanjski, kao ministar vanjskih poslova svoje zemlje i kao zastupnik u Europskom parlamentu. U prvim izborima za Europski parlament Mans je bio izabran tako velikom većinom da su ga novine je tada već nazivala gospodin Europa i mislim da je to ime e, sa ponosom i ispravno nosio jer je bio velik europljanin. E, u ime Europskog parlamenta izražavam duboko osjećanje njegovoj obitelji e, sjećanje na njega ostati će s nama i u sada molim u častovu dvoje kolega koji su preminuli minutu šutnje.